da zahtje, prihvati, dobio ovaj zahtjev za imenovanje unutar e, kluba EPP-a. Taj je zapisnik ćemo ovdje usvojiti ako nema nikakvih prigovora.